Sljedeća točka dnevnog reda je usmeno pitanje upućeno komisiji, a tiče se budućih zakonodavnih prijedloga o Europskoj monetarnoj uniji. E, pitanje je pokrenuo odbor za ekonomska i monetarna pitanja. Daću riječ e, prvo gospođi Sharon Bowles, koja je autorica pitanja. A na pitanje će odgovoriti povjerenik Ren. Gospođo Bowles, imate riječ na pet minuta. Hvala. Ovo je reakcija odbora Econ na prijedlog Europske komisije o donošenju instrumenta za konvergenciju i konkurentnost. Učinjen je veliki napredak po pitanju ekonomske konvergencije sa paketom dvostrukim i paketom šest tih šest mjera. I ja znam da Evropska unija mora izlaziti sa novim idejama i puno je posla pred vama. Međutim, problem je u tome što e, se nije dovoljno učinilo nakon toga i to podriva ono što smo već učinili. Mislim da je konačno došlo vrijeme da postavimo prioritete, odnosno da se paket osam mjera provede u djelo, onaj paket dvije plus šest mjera, prije no što iznesemo nove, nove ideje, nove prijedloge. Treba nam jasnost u pogledu svih ovih mjera i e, mislim da biste trebali izaći s novim prijedlogom. Od osam mjera, deset mjera bi možda bilo malo previše. E, moramo znati kakvi su naši prerogativi E, retorika više Europe je dobra. E, kao što smo vidjeli u izvješćima iz parlamenta, ovo trebaju popratiti mjere solidarnosti i odgovornosti. Međutim, imali smo puno primjera gdje postupanje nije bilo dovoljno transparentno e, od strane nadležnih vlasti i vlada pojedinih zemalja. E, ja znam da komisija preferira metodu zajednice i mi vas u tome podržavamo. Jer nije dobro dodavati dodatne tipove postupaka na nešto što je već sada e, složeno. Međutim, nemamo jasnu definiciju toga što je dodana vrijednost prijedloga za nove inovacije ako već imamo europski semestar, Europu 2020. godine, Europski paket za rast, kohezijske fondove i tako dalje. Odbor Ekon je tražio da se svi novi instrumenti uključe u već postojeći instrument europskog semestra, što će omogućiti odgovarajuću transparentnost i kontrolu parlamenta nad cijelim procesom. E, nas zanima kakvi će biti obvezujući sporazum između Europske unije, država članica, e, kako bi se ovaj proces ojačao. E, mi predlažemo jedan kodeks konvergencije na razini Europske unije u kojem će detaljno biti izneseno kakve su obaveze država članica. Mislim da je to bolje nego sporazumi, obvezujući sporazumi koji nemaju tu razinu. Mislim da procesi trebaju biti kooperativne naravi. Mi moramo vidjeti kako riješiti ogromne strukturne E, probleme. Do sada je već dosta toga učinjeno, imamo neke fondove za to i to će naravno pomoći rješavati ove asimetričke šokove u EU, uniji. Ali postoji puno toga što nismo učinili. Ne vidi se još uvijek na dijelu opredjeljenje za jednu novu demokratsku Europu. E, često čitamo u novinama kako se smanjuje povjerenje u Europsku Uniji. I mene zanima planira planira li komisija ovaj instrument izmjestiti iz dosadašnjih okvira i kako će u tom slučaju parlament imati svoju kontrolu. Programi pomoći moraju biti, pri, moraju biti za sve zemlje članice, ne samo zemlje članice eurozone, već i one izvan te zone. Koordinacija ex ante, usklađivanje odluka, mora biti utemeljeno na solidnim statistikama. E, također, e, budžetska koordinacija E, zahtijeva postupanje na temelju dobrih statistika i dobrih informacija i koordinacijom sa lokalnim i regionalnim vlastima. Parlament mora biti u potpunosti uključen kao zakonodavac. E, svaki drugi oblik postupanja neće biti prihvatljiv. Hvala lijepa gospođo Bolz. U ime komisije gospodin Oli Ren koji će odgovoriti na pitanje gospođe Bolz. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupnici, kao prvo hvala na vrlo pertinentnom pitanju. Komisija svakako pozdravlja nacrt rezolucije parlamenta u odnosu na buduće zakonodavne prijedloge koji se tiču Europske monetarne unije. S obzirom na trenutačnu ekonomsku krizu, strukturne reforme i izgradnje ekonomske i monetarne unije je više nego potrebna. Mi smo sustavno nastojali ojačati naše ekonomsko upravljanje u cijelosti zajedno e, s doprinosom parlamenta, ali treba tu još što šta uraditi kao što je predsjednica odbora Ekon upravo rekla. Valja poboljšati naravno financijski sektor u Europi, a izgradnja bankarske unije je ta koja će ojačati pouzdanje i poboljšati položaj i kućanstava i malih i srednjih poduzeća. Bolja ekonomska integracija, prijedlozi u odnosu na bolju integraciju su sadržani u našim komunikacijama iz ožujka ove godine. Mi smo iznijeli niz instrumenata uključujući ex ante kontrolu. Priroda ovih priročenja je sljedeća. Iznose se načini reagiranja na temelju odgovarajućih informacija, uključujući informacije parlamenta, država članica, a komisija se nada da će dobiti dodatne doprinose i nastojati naravno računati na vašu i računat će na vašu podršku jer vi imate veliku ulogu u vezi s tim. Ekonomski dijalog se mora proširiti na način da ove dvije inicijative obuhvati. E, mi smo pozvali predsjednika vijeća, predsjednika Eurogrupe, da rasprave o mišljenju i zaključcima komisije na Europskom vijeću. Meni se čini da bi bilo korisno da parlament pozove e, države članice da sudjeluju u raspravi o budućoj ekonomskoj monetarnoj uniji i da objasne i obrane svoje stavove. E, ovo će omogućiti javno mjenje i nadzor javnosti i općenito uključenje javnosti u ovu raspravu. Što se tiče fiskalnog e, pakta i ugovora o e, ekonomskom upravljanju, mi smo postupili na temelju članka 11 ugovora e, koji predviđa rok od pet godina za ove prijedloge. Ova vrsta koordinacije mora se što je moguće prije formalno priznati i uključiti. Što se tiče ovih sporazuma, obvezujućih sporazuma e, u odnosu na instrument za konvergenciju i konkurentnost, e, instrument će biti temeljen ugovorima, osnivačkim ugovorima, ali ovi sporazumi će biti političke prirode, budući da sadašnji ugovori, osnivački ugovori ne pružaju tu mogućnost. Najzad, vi ste mi postavili pitanje o reformama koje trebaju dobiti prednost. Ključni cilj ovog instrumenta je da doprinese dobrom funkcioniranju ekonomske i monetarne unije i to na način da zemlje članice provedu do kraja one reforme za koje su se već obavezale. Ove reforme neće biti dobre samo za države članice, već i za Europsku uniju u cijelosti. E, ako ne dođe do tih e, reformi, to će cijela Europa osjetiti. Hvala na pozornosti i nadam se da ću čuti e, još prijedloga u odnosu na budućnost ekonomske i monetarne unije. Hvala lijepa, a sada prelazimo na govornike koji će se očitovati u ime svojih klubova zastupnika. Prvi u ime evropskih pučana na četiri E, minute kolega Gozes. Hvala lijepa predsjedniče, dragi kolege. Pitanja koje danas postavlja parlament su od ključne važnosti. E, vi ćete nam dati neke odgovore, a na temelju njih mi ćemo ocijeniti koliko je politička volja da se provede ova akcija na razini Europske unije. Evropska unija pati od nekih organizacijskih problema. E, kriza se nastavlja, krize stalno izbijaju svuda, ali se ne rješavaju zbog nedostatka sredstava i organizacijske prirode. Stoga nam trebaju neki instrumenti, ali ti instrumenti još uvijek ne postoje. Međutim, meni se čini da smo ovako dobili neki dupli pravni režim što nije trebalo biti slučaj. Mi moramo biti u stanju prevenirati teške situacije. E, gospodine potpredsjedniče, e, ja se ovdje želim zahvaliti na vašoj odlučnosti s kojom ste komunicirali na ovu temu sa zemljama članicama. Dva priopćenja iznose jednu pravu viziju ekonomske i monetarne unije. Ovo su priopćenja koja slijede obavezu koju je komisija preuzela prošle godine. Budućnost Unije, ekonomske i monetarne unije, bit će tema idućeg sastanka na vrhu. Mi se nadamo, odnosno želimo se nadati da će se konačno predložiti konkretne mjere. Ciljevi su hvale vrijedni. E, cilj je e, ojačati ekonomsko upravljanje i ekonomsku integraciju na način da se e, zemljama članicama nametne stroga disciplina, ali i solidarnost. Jedino tako ćemo ostati konkurentni ići i dalje putem rasta i stvaranja radnih mjesta. E sada kako konkretno realizirati ove hvale vrijedne namjere? E, to je razlog našeg pitanja. Ja ne dovodim u pitanje cjelokupni opći pristup. Naša rezolucija na tu temu je bila vrlo jasna i nadamo se da smo na taj način korisno doprinijeli ovoj raspravi. Dozvolite još nekoliko opaski na nekoliko konkretna e, pitanja. Ovo je zapravo jedna velika ekonomska i politička reforma koja je nužna. E, riječ je o važnom pitanju, ali E, meni se čini da imamo čitavu proliferaciju niza e, zakona, prijedlogi, prijedloga reformi, uključujući i reformu bankarskog e, sustava. Mislim da zemlje članice, da su one donijele neke pojedinačne zakone koje zapravo otežavaju evropsku harmonizaciju. Isto tako, potrebno je vidjeti kako nacionalne politike utječu na politike drugih e, zemalja. Kad je riječ o instrumentu za konvergenciju i konkurentnost e, eurozone koji predviđa obvezujuće sporazume, to treba biti dodatno precizirano. To naravno ne treba odbacivati u cijelosti budući da je cilj postići makroekonomsku ravnotežu. E, mi bi željeli da se načelo uvjetovanosti primjenjuje, odnosno ukoliko ne bude reformi, e onda neće doći ni europskog doprinosa. E, valja poštivati odgovarajuće nadležnosti, demokratska kontrola i nadzor trebaju biti neupitni i parlament mora imati moć utjeca i reakcije tamo gdje je to potrebno, na nacionalnom i na europskom nivou i ova unija je dobar svakako prijedlog, dobar prvi, e, prvi korak u dobrom smjeru. Treba nadalje naglasiti socijalnu dimenziju ekonomske i monetarne unije i trebalo bi vidjeti, možda bismo mogli imati neku tablicu koja će olakšati u ovom smislu, socijalnom smislu, evropski e, semestar. Hvala lijepa. Gospođa Ferreira ima riječ. Hvala povjereniče na vašim objašnjenjima. Nažalost, meni se ona ne čine dovoljno detaljnim. Usred smo razdoblja gdje neke definicije trebaju biti vrlo jasne. Što je koordinacija ex ante, što su strukturne reforme. E, sve to u ovom trenutku je nešto čemu se može dati vrlo široko tumačenje. I postoji tendencija da se to tumači u određenom smjeru, ovisno o tome ko to tumači. Regresivni rezovi plaća je nešto što je trebalo biti ostvareno, a nije. Važno je postići uzajamno povjerenje i načelo dijaloga zajednice. E, mi ne smijemo zaboraviti potrebu za kohezijom i konvergencijom koja postoji zajedno sa potrebom za konkurentnošću. Uzajamno povjerenje, ponavljam, je vrlo važno povjerenje u europsku tradiciju. Od ključne je važnosti da prepoznamo konkurentnost kao jedan širi koncept koji je dio strategija Europe 2020. godine. Tržište rada mora dobro funkcionirati. Rezovi plaća nisu jedino rješenje. Konzultacije i sporazumi o plaćama je nešto što treba poštivati, što se ne smije podrivati ni na koji način. Hvala. Oprosti, Eliza, mislim da si uvelike prekršila svoje vrijeme. Pozivam sljedeću govornicu, gospođu Gular, na dvije minute. Hvala, gospodine povjereniče. Kao što je rekao kolega Gozes, ja također želim naglasiti vrijednost vašeg e, rada i vašu odlučnost u odnosu na države članice. E, valja biti uravnotežen kad je riječ o vašim prijedlozima. Ima dvije točke koje su pozitivne. E, prvo, uzeti u obzir međusobni utjecaj odluka pojedinih odluka država, što je posebno važno ako želimo upravljati e, jedinstvenom monetom, e, a pritom imati različite politike, situacija je vrlo kompleksna. Drugo, a to je postupanje po mjeri, ovisno o državi. Međutim, dvije stvari izazivaju moju zabrinutost i mi smo to iznijeli u našem tekstu, a želim ih svejedno naglasiti. Prvo, čini mi se da će vam biti teško jer e, kao prvo svi ne vole metodu zajednice. Europski semestar e, se organizira na individualni način, država podržava. E, I čini mi se da ako vidimo što se sve učinilo u proteklo vrijeme. Puno toga je najavljeno, ali rezultati i dalje izostaju. Mislim na e, fiskalni pakt, pakt Euro i tako dalje. Dakle, sve je to uvelike e, svečano objavljeno. E, trebate paziti da to ne bude ostalo na tome. Neki naši građani žive u svojim državama. E, osuđeni su e, na, na, na, to e, i mislim da mora postojati neki poredak koji će se ticati svih država i koji će biti na korist svima. Hvala. A sada gospodin Gigold na dvije i pol minute. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Gospodine potpredsjedniče, šteta je što kod ovako važne rasprave nije prisutno vijeće jer e, upravo vijeće je postalo središte ove rasprave e, i svima nam se to e, ne sviđa baš osobito. Fiskalni pakt je na neki način tamo presedan i to se jednostavno ne mora više ni skrivati već postoji jedno izvjesno nepovjerenje između institucija u tom pogledu to nije tajna E, i zato je važno da kod onih instrumenata e, koje, e, koji, na kojima sad moramo početi raditi da se jasno kaže koje je stajalište Europskog parlamenta. Potrebno nam je novo zakonodavstvo i naš e, instrumentarium i dalje počiva na tome da u osnovi imamo autonomne države koje se moraju prilagođavati e, činjenici da imamo zajedničku valutu, ali imamo e, zajedničke instrumente koji pokušavamo spriječiti e, da se u jednom dijelu povećava nezaposlenost i siromaštvo, a u drugom dijelu e, dolazi do neravnoteže i sve većeg bogatstva. E, to su teme kojima ćemo se u budućem morati baviti, ali do sada nema još nikakvog ozbiljnog rada na tome E, na makroekonomskim stabilizatorima, na jačanju e, proračuna Europske unije, sve su to teme koje još uopće nisu na dnevnom redu, a hitno je da to postanu. Osim toga još ne vidimo socijalni stup e, da je dosad zaživio. Ono što sam do sada uspio čuti je da planovi koji su za sada još e, tek u fazi nacrta da od, da svega toga nije mnogo preostalo e, čuo sam i e, baš me zanima gospodine potpredsjedniče što ćete vi na to reći da ex ante koordinacija više nije baš osobito živa u, na vijeću E, zanima me hoće li doći do e, zakonodavno do donošenja tog e, zakona treba jasno reći što mi želimo mi želimo da poticaji koje, koje se daju budu jasno u unutar okvira agende 20, 2020 i da se pobrinemo za to da se izbjegne da da se e, krše ugovori e, e, u ime kluba zastupnika ECR na dvije minute dajem riječ gospodinu Epinku komisija predlaže jednu istinsku ekonomsku i monetarnu uniju ali to će nas dovesti samo do planskog gospodarstva komisija se pretvara u biro za planiranje u Europskoj uniji. E, povjerenik Ren je zapravo previše fin e, međutim e, svejedno će ta politika imati taj, upravo taj efekt pokušavamo popraviti usvajamo pakete mjera Međutim, sada komisija ide još dalje i pokušava e, još više planirati cijelo gospodarstvo Europske unije. Dakle, kako e, komisija razmišlja o e, centraliziranom planiranju? Povjerenik Andor je nedavno rekao da Njemačka mora povećati plaće. Prema njemu, Njemačka je previše konkurentna i zato mora smanjiti svoju konkurentnost kako bi došla na istu rasnu kao ostatak Europe. Dakle, e, suština planiranja je jednakost po svaku cijenu, zanemarujući pritom tržišne e, zakone. A gdje je tu uloga Europskog parlamenta? Nas izgleda treba samo informirati e, središnje planiranje neće riješiti probleme eura, samo će još produbiti krizu. U o Eh, eh, euro je greška i njegovo uvođenje bila je povijesna greška E, treba donijeti mehanizme za izlazak iz eura ili prosudirati e, opcije, druge opcije, ali e, oni koji su za središnje planiranje mrze fleksibilnost, ne želi priznati greške, radije idu dalje slijepom ulicom dok mlada generacija ostaje na cjedilu ako se uskoro to ne promijeni, bit će prekasno i vaše središnje planiranje e, doživjet će krah. Hvala lijepa. Gospođa vortman Kol ima pitanje za vas. Prihvaćate li pitanje? Da, naravno, izvolite. Gospođo vortman Kol, izvolite. Da, gospodin Epik pri, um, um, uspoređuje gospodina povjerenika sa Brežnjevom. Uh, međutim, nije li gospodin Epping podržao pakeće smjera? Nije li važno uh, podržati povjerenika Rena uh, ne samo u interesu malih nego i u interesu velikih zemalja. Nije li to puno važnije trenutno? Vrlo me zanima vaša reakcija. E, gospođo Wortman Kol, e, možda sam vaš smisao za humor malo precijenio, ali gospodina Rena sam usporedio sa gospodinom Brežnjevom u tom smislu da oba dvojica zastupaju ideju planskog gospodarstva. A mi u Europskoj uniji sve više prelazimo na plansko gospodarstvo. Dakle, to postaje sve više i više socijalistički projekt, sve se mora rješavati u Briselu, a to dovodi do velikog nezadovoljstva u, e, među e, građanstvom. Dakle, e, ljudi nam se bune, ali e, kad se nešto promijeni bit će prekasno. Hvala gospodine Epping. U ime kluba zastupnika EFD-a riječ dajem gospodinu Blumu na dvije minute. A sad vidim da on nije u dvorani. naravno sloboda i demokracija su prisutni u ovom domu, ali nije predstavnik njihovog kluba zastupnika. Zato riječ dajem gospodinu Kluteu u ime Ujedinjene ljevice. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Želim e, e, reći da sam ja osobno duboko uvjeren da nam je potrebna jedna jača ekonomska integracija ali vjerujem da je na gospodarska ekonomska integracija funkcionira samo ako je popraćena i političkom i fiskalnom integracijom, a mislim da je upravo to u ovom trenutku problem e, kao posljedica e, krize e, u vijeću došlo je do toga da građani i građanke sve više gube povjerenje u Europsku uniju, e, mnogi doživljavaju Europsku uniju kao e, instituciju koja im oduzima njihovu socijalnu sigurnost. E, imamo porast nezaposlenosti, osobito među mladima. dakle, prije nego što nastavimo sa neophodnim gospodarskom integracijom moramo hitno stupiti u dijalog sa građanima E, i objasniti im e, koje mjere ćemo poduzeti kako bismo stabilizirali njihovu socijalnu sigurnost. Mislim da moramo imati minimalne standarde e, koji prate gospodarske reforme, inače će Europska unija kao projekt propasti, a to bi bila velika šteta. Mi u Njemačkoj imamo vrlo intenzivan odnos sa Europskom unijom, to je posljedica povijesti i mislim da kad kad bi taj projekt propao bila bi velika šteta jer to je projekt e, za mir i e, ali ne smije se e, dogoditi na račun socijalne sigurnosti građana i ne smiju građani imati osjećaj da su oni jedini koji plaćaju za ovu krizu. Mislim da se to ne smije dogoditi. Zato se zalažem za to da ne izgubimo iz vida socijalno-političku stranu situacije. A sada e, riječima gospođa Zilstra na jednu i pol minutu. Hvala. Produbljenje e, gospodarske, ekonomske i monetarne unije daje Europskoj uniji još više moći. E, komisija donosi mjere prije nego što se one uopće podastru nacionalnim parlamentima, dakle podriva se nacionalni suverenitet. E, kako e, komisija ima pravo odbiti e, sve reforme, nitko ne bi smio to, dopustiti da, da e, demokracija nestaje i suverenitet nacionalnih država je sve manji potrebno nam je više demokracije e, i mi tu u Europskom parlamentu smo ti koji se moramo zalagati za sve veću demokra, e, demokraciju u Europskoj uniji. Europska unija ne izlazi iz krize jer monetarna unija ne funkcionira i eurozona zbog, zbog toga mora biti e, napuštena e, i e, nacionalni suvereniteti se moraju ponovo ojačati moramo se pozabraviti problemima naših građana potrebno nam je manje centralizacije E, jer moramo pokazati da se e, zalažemo za e, bolji život naših građana, a ne za sve veću centralizaciju u Briselu. Time prelazimo na kolege koji su se pojedinačno javili za riječ. Najprije kolega Brok na dvije minute. Gospodine predsjedavajući, povjereniče, kolege i kolege, živimo u mi, bismo bili u puno težoj situaciji bez eura. Euro nas prisiljava na e, solidarnost, bez toga bi posljedice krize bile katastrofalne. E, samo zahvaljujući euru e, spriječili smo krizu sličnu onoj iz 1929. Po mom mišljenju u posljednje dvije godine smo donijeli cijeli niz instrumenata e, i tek trebamo vidjeti kako oni e, sve ukupno zbrojeni funkcioniraju. Što će paket šest mjera i paket dvije mjera, dviju mjera e, ukupno imati za efekte? Mislim da smo tu malo izgubili pregled što više komisija e, predlaže e, koje kakvih inicijativa e, to manje imamo jednu zajedničku politiku. Prijedlog predsjednika Olanda smatram lošim prijedlogom zato što opet ne uključuje ni nacionalni ni Europski parlament mi smo u Europi 27 članica, dakle onih koje žele sudjelovati u Europskoj uniji. Mislim da Europski parlament mora odlučiti e, koje odluke treba donijeti, koje moraju biti i e, specifične prema e, specifičnim uvjetima u pojedinim zemljama, ali moraju biti uključeni nacionalni parlamenti. Ne smije nastati nove rupe e, nedemokratskog e, uključivanja, ne uključivanja jer je to protiv demokratskih principa. moramo zadržati konkurentnost moramo biti u stanju e, razviti projekte e, u Grčkoj e, nisu u stanju razviti projekte za koje postoji novac. Moramo poboljšati strukturu obrazovanja u Španjolskoj. Time će se smanjiti nezaposlenost među mladima u Španjolskoj konkurentnost i rast mogući su samo ako su strukture e, prisutne koje omogućuju rast a to e, vrijedi ne samo za javni novac nego i za dobre strukture za privatne investicije e, od kojih se zapravo i sastoji gospodarski rast i razvoj. Žao mi je, ali vrijeme vam je isteklo. Gospodine Brok, možete li staviti slušalice, gospodine Brok? Gospodine Brok? Imamo eh, mali broj eh, jedna kolegica ima pitanje za vas, prihvaćate li pitanje? Da, naravno. Gospodine Rubik, želite li postaviti pitanje? Hvala gospodine predsjedavajuće. E, moj kolega iz Njemačke i ja iz e, Austrije postavljamo si mnoga pitanja. Jedno je od njih da li ćemo imati porez na financijske transakcije i može li se time možda e, nabaviti kapital za buduće Eh, bail-out i bail-in eh, situacije. I zanima me što kolega Brok o tome misli. Po mom mišljenju po mom mišljenju u sklopu pregovora sa MMF-om mislim da je važno razgovarati o vlastitim sredstvima eh, da bi to bio vrlo koristan instrument kad bi nam stajala na raspolaganju E, a, a porez na financijske transakcije imao bi i druge pozitivne efekte. Međutim, e, želim jasno reći gospodine Rubik da, ste, da je to jako dobra ideja koju ste iznijeli. Hvala gospodine Brok, gospodin Kvaltjeri na jednu i pol minutu. Hvala predsjedavajući povjereniče. Ova rezolucija sadrži neke konkretne naznake i ima veliku potporu u parlamentu. Želim nešto reći o instrumentu o konvergenciji i konkurentnosti koji treba biti predmet odluke temeljem su odlučivanja na dobrovoljnoj osnovi. Dobar je sustav poticaja, ali moramo jasno reći da je riječ o dodatnim resursima, ne o makroekonomskoj uvjetima. Osim toga, ti resursi trebaju biti u, na odgovarajući način um, uzeti u obzir u proračunu. Ovaj instrument mogao bi zapravo biti embri ponovnog pokretanja eurozone. Isto tako postoji i kodeks o konvergenciji o kojemu bi se odlučivalo na razini Europske unije uz nacionalne provedbene planove. O tome bi odlučivale države članice i bili bi uključeni nacionalni parlamenti. Zatim, socijalne neravnoteže trebaju imati jednaku važnost kao i konkurentnost cijena. Stajalište parlamenta je razumno i vjerujemo da će se uzeti u obzir i dobit ćemo zakonodavni prijedlog o instrumentu o konvergenciji i konkurentnosti i nadamo se da će postupak koji u tijeku u vijeću biti takav da neće ugroziti zakonodavne ovlasti komisije koja ne bi trebala čekati zeleno svjetlo od komisije. Hvala Roberto. Sada na jednu minutu dajem riječ zastupnici Lunačak. Gospodine predsjedavajući, povjereniče, dame i gospodo, E, prošle godina dana od kad smo donijeli fiskalni pakt i to bez glasova Europskog e, parlamenta e, i od kad smo uveli masivne mjere štednje. Sada imamo prijedlog da se naprave nove mjere za pojačanje konkurentnosti. Gospođa Merkel je o tome govorila. Spominju se dogovori između komisije i zemalja članica E, da li e, gospođa Merkel i drugi koji to e, zastupaju još nisu shvatili da sve više štednje, štednje, štednje neće donijeti gospodarski rast i da time E, jačaju osjećaj nepravde kod građana Europske unije. Ono što nam je potrebno je više demokracije, sudjelovanje Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, više solidarnosti i uključivanje svih socijalnih partnera, jer samo će tako biti moguće da e, građanstvo ponovo stekne uvjerenje da nam je potrebna Europska unija i da imamo solidar, solidarnu Europu koja e, štiti sve građane. Hvala i čestitam prevoditeljima koji su uspjeli odraditi posao, a da nisu pritisnuli gumb za usporavanje govornika. E, hvala, sada dajem riječ zastupnici Ford. Moj klub će glasovati protiv ovog prijedloga. Nisu svi sve zemlje članice u eurozoni i jasno je da mi nećemo prihvatiti euro. Vjerujem u suverenitet država članica i prema tome ne smatram da sam u poziciji da govorim zemljama iz eurozone što trebaju učiniti. Međutim, postoji trenutak kada se utječe na interese zemalja koje nisu u eurozoni i tada treba progovoriti. Ovaj prijedlog poziva e, da se donese instrument o konvergenciji i konkurentnosti koji zvuči nevino, ali može dovesti do velikog prijenosa novca poreznih obveznika iz jedne zemlje u drugu. Na taj način se može ustanoviti nova stavka u proračunu Europske unije. Ne vidim zašto bi zemlje eurozone htjele to učiniti, niti zašto se od njih to traži ali me brine učinak koji će to imati izvan eurozone. E, temeljem višegodišnjeg financijskog okvira imamo jednoglasno davanje suglasnosti sviju nacionalnih parlamenata svakih sedam godina. Osobno mislim da je proračun Europske unije prevelik međutim ovdje u parlamentu se smatra da treba biti i veći. Zato mi je drago da nacionalni parlamenti imaju mogućnost da svakih sedam godina e, malo ukrote one koji troše novac. Kaže se da se poštuje nacionalni suverenitet, ali onda se poziva donošenje novog proračunskog instrumenta izvan okvira MFF-a, kako bi se omogućilo e, da parlament ima svoje proračunske ovlasti. Mislim da je to uistinu sklizak teren, daju se veće ovlasti Europskom parlamentu e, kako bi se e, države pozvale na vlast kada je riječ o trošenju sredstava u europskom proračunu. E, neke zemlje u eurozoni već osjećaju da su izgubile kontrolu nad vlastitom sudbinom. Nacionalni parlamenti trebaju donositi odluke o proračunu, a ne treba prenaglašavati ulogu Europskog parlamenta. Hvala. Sada riječ ima zastupnica Andersa na jednu minutu. Europski odgovor na krizu, koji je vidljiv iz ove rezolucije, zapravo je vođen ideološkim pristupom. Umjesto da se mijenja ideologija i politika, ponavljamo istu grešku, a očekujemo drugi ishod, to je definicija ludila kao što je rekao Einstein i intenziviranje obveza država članica da prate ovaj propali ideološki pristup zapravo je dobar recept za buduću propast. Gdje su programi ulaganja koji su potrebni za otvaranje novih radnih mjesta i gospodarskih rast? Zašto građani još uvijek moraju snositi trošak zbog propalih banaka? Što je sa dokapitalizacijom banaka, e, što je obećano Europskim mehanizmom za stabilnost? Što je sa ulogom Europske središnje banke kao posljednjeg zajmodavca? Oduzima se mogućnost donošenja ekonomskih odluka državama članicama bez prijenosa bogatstva što bi se moglo opravdati fiskalnom unijom. To je jednostavno ekonomska nepismenost. Hvala zastupnici Anderson. A sada sljedeći govornik na dvije i po minute gospodin Fjejo. Hvala. Povjereniče, na početku želim čestitati vama na ovom putu prema ekonomskoj monetarnoj uniji. To je mogućnost za reviziju pakta za gospodarski rast i uspostavljanje makroekonomske ravnoteže u Europskoj uniji. Na taj način se mogu i poboljšati proračunski propisi. Međutim, ono što se sve više traži jest da mi imamo i proračunsku disciplinu, ali i gospodarski rast u Europskoj uniji. To je zadaća koju je teško postići, međutim to se hitno traži i to od nas traže građani. I zato je važno da se pronađe rješenje na europskoj razini. Prema tome čestitam komisiji na ovom priopćenju i nadajmo se da će biti moguće uskoro dobiti zakonodavni prijedlog na ovu važnu temu. E, naravno, postoji potreba za koordinacijom strukturnih reformi kako bi se naše gospodarstvo moglo oporaviti. Treba nam i instrument za konvergenciju i konkurentnost. Zanima me povjereniče, hoće li ove mjere dovesti u Europskoj uniji do toga da se uspostavi veza sa sustavom poticaja za države članice. E, Poticaj da ispunjavaju svoje zadaće. Vidimo što se dogodilo s Portugalom koji je ispunio sve zahtjeve. Bitno je da takve zemlje dobiju poticajne mjere i da ih se nagradi za ispunjavanje uvjeta. I to na način da građani shvate da žrtve koje poduzimaju imaju smisla. Bitno je da poticajne mjere ne budu nešto što se donosi od slučaja do slučaja, nego da se sustavno ugrade u naše zakonodavstvo. Nadam se da će se to uistinu dogoditi, to je poruka koju sam vam htio prenijeti. Hvala vam na minutu i pol riječima kolega Juan Nok. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege. Europa je trenutno na raskrižju ili će izbjeći zamku stroge štednje i napraviti iskorak prema demokraciji ili će je narodi mrziti. Moramo biti brzi, dati su osnovni prijedlozi. François Hollande je pozvao Europu da se sastavi prava ekonomska vlada, Europski parlament treba sudjelovati u tome svemu. Nažalost, nije ga nitko konzultirao u vezi sa Kipro, Ciprom, ništa ne može učiniti protiv trojke. Uvaženi kolege, zar vlada bez vlade nije diktatura? U raspravi o AGS-u i preporukama u vezi sa državama moramo svi sudjelovati. Zato bilateralna suradnja između komisije i država, odnosno kontraktualizacija mora biti odbačena, u potpunosti odbačena. To je na razini cijele Europe, dakle primjena trojke koja se u potpunosti, koja je u svemu pogriješila. Trojka je nešto što mora biti ukinuto. A kada je riječ o pojačavanju eurozone, parlament mora imati na raspolaganju svoj vlastiti svoj vlastiti sistem eurozone da se može e, uhvatiti u koštac sa državama koje stalno insistiraju na, zaštiti, na svojoj osobnoj zaštiti. Mi moramo izgraditi Europu građana, a ne Europu ugovora. Hvala vam, kolega. Riječ ima zastupnik Ferreira. Hvala vam. Gospodine povjereniče, ekonomska i monetarna unija je bila i jest projekt velikog europskog kapitala i to za razdoblje od 2001. do 2010. prihodi su porasli u prosjeku 36% unutar eurozone. I to trošak pojedinici rada međutim je smanjen za 1%. To je bio cilj u tom smislu je euro bio uspješan. Međutim, to je dovelo do pogoršanja životnih uvjeta, stagnacije, nezaposlenosti, uništenja proizvodnih sustava, deindustrializacije u raznim zemljama. I taj je put jednostavno neizdrživ. Međutim, oni koji su na tome zaradili žele nastaviti s ovim metodama. Svaki novi korak eh, ka novim integracijama omogućava opravdanje za buduće korake, međutim morat će se nositi sa otporom europskih radnika. Hvala vam. Dvije minute i pol za kolegu Zalba. Hvala vam. Kada smo gradili eurozonu znali smo da će u njoj biti nedostataka. To je povezano s činjenicom da dijelimo jedinstvenu monetarnu politiku, ali da pritom nemamo poreznu i financijsku uniju. Došlo je do nedostatka koordinacije koja je više puta naglašena u izvješću Kotel iz 2005. Kriza je potom pogoršala ovu situaciju, međutim trebali bismo zadržati pozitivan stav, zato što smo imali mogućnost ne samo nadići ove probleme, već i poboljšati strukturu eura i Europske unije. Dakle, napredujemo korak po korak na osnovu grešaka iz prošlosti, međutim sada se polako vraćamo svojoj filozofiji, a jedan od najvećih izazova je stvaranje prave ekonomske unije. Bankovna unija je jedan od prioriteta gdje moramo postići napredak na razini ekonomske unije, to se vidjelo i u jučerašnjoj raspravi. Međutim, mora se naglasiti načelo solidarnosti, to nije nešto do čega automatski dolazi, to se zagovara na razini evropskog prava i mislim da je potrebno naglasiti socijalnu dimenziju. To je nešto što nam treba u trenutku nepovjerenja građana, kao što je sada slučaj Ex-ante instrumenti, te instrumenti za konvergenciju i konkurentnost je osnovni alat da bi se stvorila potrebna solidarnost za zemlje koje dijele jednu te istu valutu. Međutim, čini se da ne dijele zajedničku viziju. Stoga je potrebna da se koordinacija ex ante izvrši nad zemljama eurozone a da se pritom ne dovede u pitanje njihova sposobnost da nastave sa reformama. S druge strane, instrumente za konvergenciju i konkurentnost se treba pridružiti jednom dodatnom financijskom instrumentu koji će se ticati proračuna kako bi se izbjegle greške iz prošlosti. Ovi instrumenti su zasigurno korak unaprijed za stvaranje ekonomske i monetarne unije. Zato je ovo priopćenje tako važno. Hvala vam. Riječ ima zastupnik Čutaš. Komisar, stimați colegi, pentru a permite ieșirea din recesiunea prelungită... Hvala vam, predsjedavajući. Kako bismo izašli iz ove duge evropske recesije, naš plan bi se trebao koncentrirati na društvene mjere. Tržište rada bi trebalo biti fleksibilnije, međutim to je svojevrsni društveni rizik. Moramo smanjiti razlike koje postoje u Europskoj uniji. Dokument komisije pak čini se želi provesti neke reforme koje idu u korist štednje. Dakle, govorimo o rezanju plaća, prava, oslabljivanju sindikata. Europa neće izaći iz ovog iz ove političke provalije i ekonomske provalije isključivo uz pomoć mjera štednje. Sanacija koja je u tijeku u nekim europskim zemljama čini se nalazi svoju inspiraciju u ovim mjerama. Međutim, komisija bi trebala predložiti e, zajednički u minimalnu plaću na razini Europe te društveni stup koji bi bio u centru društvenih politika. Europska solidarnost uz jamstvo za državne dugove je od ključne važnosti za budućnost. Hvala vam. Riječ ima kolega Sanchez Presedo. Eh, Hvala vam. Hvala vam. Europska ekonomija sa monetarnog gledišta nije bila zadovoljavajuća zato što se države nisu držale pakta o stabilnosti i strategije iz Lisabona. Europa je regija koja najslabije odgovara na izazove krize na svjetskoj razini. Ostvarujemo negativan rast, velika je nezaposlenost, a ekonomska i monetarna unija bi se trebala razvijati na način da integrira proračunsku disciplinu i solidarnosti državne potpore. koordinacija ex ante je dobro zamišljena, međutim trebala bi naći svoj smisao u zajedničkim ekonomskim politikama. Stoga je potrebno poticati investicije. Ta zajednička politika bi trebala biti u skladu sa strategijom Europa 2020. Međutim, za poboljšanje konkurentnosti treba europska suradnja koja se bazira na socijalnom paktu i na resursima iz proračuna koji će nadići one koji su predviđeni u višegodišnjem financijskom okviru. Potrebna je to potom i veća demokratska kontrola. Trebamo intervenirati u području kredita kako bi poboljšali javne finance i kako bismo napredovali na ovom planu. Riječ ima zastupnik Blum koji je trebao govoriti u ime kluba efd Međutim, kada smo ga prozvali nije bio u vječnici i sada nam se pridružio te smatram da je u redu da ima na raspolaganju minutu i pol na koju ima pravo.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 spontane rasprave. Ali kolegica je zatražila riječ kako bi postavila pitanje zastupniku Blumu. Izvolite, kolegice. Rekli ste da će ekonomska i monetarna unija propasti jer nema zajedničke porezne politike. Uvjerena sam da je tako, ali ne bismo li sada trebali pozdraviti činjenicu da stvaramo sustav koordinacije ekonomskih politika kojim tražimo zajednički europski pristup. Možemo li reći da smo sada na pravom putu? Nacionalni parlamenti i Europski parlament ne bi trebali biti u srazu, trebali bi zajedno raditi. Izvolite, zastupniče Blum. Eh, zavisi od vašeg stajališta i perspektive, zar ne? Nema za utvrđenog dosega zajedničke porezne politike. To se treba odlučiti od strane građana na referendumu. Kao što znate u Jedinom kraljevstvu nas, e, nama referendumi ne idu na ruku. Mislim da mogu govoriti samo sa strane svoje zemlje kada kažem da ne možemo dogovoriti zajedničku poreznu politiku. Koliko to pitate građane Madrida ili Lisabona, dobit ćete odgovore koje tražite. Hvala vam, zastupniče Blum. Započinje slobodna rasprava, odnosno catch the eye. Na jednu minutu Kolegica Papadopoulou. Hvala gospodine predsjedavajući. Čini mi se da Europska komisija, Eurogrupa i Eurozona se nalaze u teškoj situaciji Imamo trojku koja nije demokratski legitimna, ona ne odgovara nikome, ni nacionalnim parlamentima, niti Europskom parlamentu, a nama će mjere štenje u zemljama Južne Europe koje ne ostvaruju rast i ulaganja i također na društvenoj i gospodarskoj razini uništava te zemlje. Vidimo situaciju u Grčkoj i Cipru. Kada je riječ o Cipru, gospodine predsjedniče i gospodine povjereniče, mislim da je Europski parlament trebao uvidjeti da je politika Euroskupine bila pogrešna kada je riječ eh, o spašavanju štednih uloga. Pitam se dakle kako smo mogli ispraviti pogreške grupe Trebamo misliti naravno na građane Cipra. Thank Hvala gospođo predsjednice. Poštovani zastupnici, kao prvo želim zahvaliti svima na njihovim doprinosima ovoj zanimljivoj raspravi. Dozvolite mi da počnem tako što ću reći da se slažem sa gospodinom Kosesom, gospođom Ferreira, gospodinom Gigoldom i gospodinom Kruteom koji su istaknuli važnost društvene socijalne dimenzije Europske unije koja je sastavni element tržišnog gospodarstva Europske unije, također gospodarske i monetarne unije. O tome ćemo raspravljati na, u sklopu sljedeće točke dnevnog reda. Kao drugo, kada je riječ o izjavama gospođe i gospodina Broka, koje se odnose na zajedničku metodu, komisija čvrsto e, smatra da na temelju iskustva da je ta metoda jedina koja će nam omogućiti da osiguramo održive politike i napredak i također demokratsku legitimnost i političku odgovornost. To podrazumijeva također potrebu da postojeći međuvladini instrumenti se uskoro uklope u zajednički okvir. Također želimo naglasiti u vezi sa izjavom gospođe Ford da sa daljnjim razvojem gospodarske monetarne unije moramo ujedno osigurati i integritet Europske unije kao cjeline. Također želim istaknuti da smatramo da je vodeće načelo kada je riječ o budućnosti gospodarske monetarne unije je da bilo koji korak prema većoj solidarnosti i uzajamnosti gospodarskih rizika treba popratiti sa većom odgovornošću i također fiskalnom strogošću, odnosno daljnjom podjelom suvereniteta i također dubljom integracijom. Gospođa Gular je govorila o fragmentiranoj prirodi preporuka za pojedine zemlje. Mi izrađujemo također preporuke te vrste za eurozonu iz razloga koji su očiti. Naime, imamo značajnih ekonomskih preljevanja i također snažnu međuovisnost između zemalja članica eurozone i zato im e, želimo dati političke savjete kako bi Eurogrupa mogla razgovarati o optimalnom e, političkom miksu kako bi se došlo do oporavka i održivog rasta i poboljšanja zaposlenosti. Gospodin Giggold je govorio o raspravama u vijeću. Slažem se da očekujemo sad od vijeća da razmotri eksante koordinaciju velikih e, sveobuhvatnih gospodarskih reformi i također e, s time povezanih e, mehanizama financijske solidarnosti i također Nadamo se da će nam vijeće dati i pozitivne i konstruktivne upute. I na kraju imam komentar eh, na riječ gospodina Eppinga koji se voli često šaliti i koji je spretan s riječima. Ovaj put eh, je izvukao usporedbu sa Brežnjevom, međutim koja je i neispravna i neprekladna. To je loša šala, lošeg ukusa. Eh, ne znate ništa bolje, nemate više ideja? Tu šalu smatram e, posebno neumjesnom, e, zato jer imam dovoljno rodbine koja je u Zimskom ratu platila svojim životom za ostavljanje Crvene armije i totalitarizma kako bi mogla se priključiti i zapadnjačkoj demokraciji i europskoj civilizaciji. E, moj djed služio na bojišnici i nakon e, svojih iskustava u zimskom ratu rekao mi je da je proveo pet godina gledajući na istok, a sada od tada gledam na zapad. Ja uvijek, osobno, od uvijek gledam na istok i na zapad i zato se slažem sa gospodinom Kruteom, e, s njegovim mudrim riječima, mudrim od vaših gospodine Epping, a te su da treba održati i razvijati Europsku uniju kao istinski i potpuni mirovni projekt. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine povjereniče. Ovime zaključujem raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Ne, zaključena je rasprava.